E, bivša e, e, španska vlada je zapravo zatvorila mirne katalonce i ostale i zato što se provodila rasprava Španjolska i u ovom trenutku sliči je Turskoj nego Ujedinjenoj kraljevini koja je dopustila referendum u Škotskoj. Većina podržava taj referendum. To nije zločin prema španjolskom ustavu zbog reforme koju je progurao gospodin Sabatore. Oni koji žele govoriti katalonski u ovom domu i pitali smo možemo li govoriti ovdje katalonski i zašto to ne možemo učiniti. E, e, e, na posjetku u Kataloniji se ne radi o tome da ljudi ne mogu zajedno živjeti, nego se radi o španjolskoj decentralizaciji i vidjet ćete da smo voljni početi dijalog. Puno hvala. Gospođa Del Castillo. E, gospodine predsjedniče, hvala. Mogu li početi tako što ću reći da moramo zauzeti jedan realan stav. Govorimo retorički, u retoričkim oblicima, no problem nije u retorici nego u činjenici da vi kao premijer Španjolske zapravo ne radite ono što propovjedate jer ste e, e, zapravo došli na vlast kroz glasovanje o nepovjerenju. E, tu je izgubio gospodin Rahoj i sve od tada vi ste u rukama E, neovisnog pokreta iz Katalonije koji i u praktičnom i retoričkom smislu pokušava e, e, prekrenuti ustavni poredak, prekršiti zakon i ne poštovati zakonite institucije Španjolske. To je stvarni problem. Jako je dobro da ste došli, da ste nam se obratili, ali morate se pobrinuti da stvarnost odgovara onome što govorite. A to je sada tako e, radikalno različito pa se moramo pitati gdje leži istina. Mislim da je jasno da nam je potrebno više koherentnosti, ali to od vas još jednom smo vidjeli nismo dobili. Gospodin Plinski. Gospodine premijeru, spomenuli ste potrebu e, za novom legitimnošću demokracije u Europi i e, e, zatražili ste više europske demokracije. Ne mislite li da se ljudi osjećaju lišeni svoje suverenosti, lišeni prava da odlučuju o svojoj budućnosti? regije su sve više, e, e, sve više odlaze ljudi iz njih. Nema više industrije. Ljudi koji tamo rade, činim se da e, ne mogu ništa reći o tome kako će se razvijati njihov život. Što biste rekli o pojmu suverene demokracije koji na novi način odgovara volji ljudi da mogu nešto reći o svojoj budućnosti, da čuje njihov glas, i da se to ide zajedno sa razumijevanjem da Europa treba imati novi početak. Taj je izazov, gospodine premijeru, središnji u svakom izazovu, u onome čemu raspravljamo, od Brexita do Katalonije. Gospodin Salafranka, predsjedniče, premijeru, Dobrodošli u Europski parlament. Rekli ste s pravom da je Europska unija unija koja se temelji na vrijednostima. Zato e, je Europski parlament čvrsto opredjeljen za ljudska prava. i tu se ne bi samo trebalo raditi o regijama i zemljama. Ljudska prava bi trebala biti univerzalna i zato e, se i daje Saharova nagrada za slobodu mišljenja koja simbolizira moralni integritet i miran suživot. Dakle, dodijelili smo tri nagrade Asfalt su ženama u bijelom i drugim kubansk, još jednoj kubanskoj organizaciji. Što vi mislite o toj nagradi? Mislite li da su ti pojedinci časni, da su stali za dostojanstva? Jeste li bili na Kubi? Bili ste ih voljni susresti se s njima? Kad se radi o Venecueli premijeru, Europski parlament je sa velikom većinom donio rezoluciju kojom zahtjeva da Europske unije države članice podrže E, jedan predmet pred sudom u kojem se radi o teškim povredama. Što vi mislite o tome, e, e, tome da, o tom pitanju da Njemačke kanata to podržavaju? Hvala lijepa predsjedniče, premijeru. Mislim da je Evropska unija vjerojatno očekivala da će se e, e, isplakati puno suza zbog e, toga kako, kakav bio ishod glasovanja o nepovjerenju ali zapravo mi smo ovdje svjesni granica Partide Populara, oni imaju dvostruke standarde. Patriotizam je nešto što oni definiraju na svoj način i ne bi priznali da sadašnje tumačenje zapravo uopće ne drži vodu ni na koji način. Vjetrovi nacionalizma i populizma e, sada pušu Europom e, vjetrovi ekstremizma, reakcionarizma e, zapravo tresu sam koncept Europe, njenu snagu i integritet, a tu se radi o pravima žena. Nacionalistički, populistički pokreti reagiraju na sve te različite načine. Moramo uvidjeti da smo mi progresivni socijalisti, da se moramo držati naših ciljeva i braniti naše politike. Hvala lijepa predsjedniče. Dobrodošli u ovaj dom. E, Europska je glavna destinacija u svijetu, a Španjolska je druga nakon Francuske koja e, po broju turista i puno e, prihoda od turizma. Turizam je snažan ali e, trebaju mu ne samo inovacije i održivost nego i kvalitetne usluge, sigurnost e, i stabilnost i o tome želim govoriti. E, vi ste u vladi u kojoj postoje ljudi koji se bore protiv turizma, demoniziraju ga E, ne koriste zdrav razum u svakodnevnom životu. Što se događa u Valenciji, Kataloniji? To podriva miran suživot premijeru. Kada ne postoji stabilnost, to podriva cijeli sektor turizma i miran suživot unutar jedne zemlje. Europa pokazuje da je snažna, da ima načela i uvjerenja, a vi svaki dan upravo radite nešto drugo vi e, njegujete e, podjelu pokazujete snošljivost prema nesnošljivima e, vi podržavate oni one koji se bore protiv europskih institucija najbolji način borbe protiv autoritarnih režima je poštovanje prava e, ako napravite neki pak s njima neka ne bude tajan neka se temelji na izborima gospođa regner Poštovani gospodine premijeru, zahvaljujem na nadahnutom e, govoru u kojem ste se založili za Europu i za čovjeka. To je govor koji daje nadu i potiče na odvažnost. Jedno pitanje. E, mi Imamo jedno izvješće parlamenta o ravnopravnosti e, muškaraca i žena. E, što e, možemo ovdje učiniti? Vi se zalažete za ravnopravnost i sada se obraćam predsjedniku Tajaniju i molim da kada dajete vrijeme za izlaganje e, da vodite računa o ženama jer apsolutno je nesrazmjeran odnos. Jako je važno da se ovdje čuje glas žena i da one dobiju mogućnost da govore posebno kada se radi o ovakvim temama. Želim vas podsjetiti da sam potpisao prijedlog komisije da se više mjesta u e, rukovodećim e, tijelima da ženama. Evo vidite da žene mogu govoriti. Premijeru, dijelim vaše zabrinutosti E, o protueuropskom stavu ekstremne desnice i e, o potrebi da se postavi pitanje legitimnosti europskih institucija. E, mi stalno zapravo želimo moći odlučiti kada i gdje ćemo se sastati. Kancelarka Merkel i Sebastian Kurz prošle godine su pokazali kako je pravo vodstvo E, i oni su za jednu lokaciju Europskog parlamenta. Vi kao Europljamin, jeste li e, e, voljni zauzeti stav, staviti to na dnevni red vijeća, govoriti Španjolcima u kampanji i početi, e, započeti konstruktivan e, dijalog za Europu e, ili ćete to zanemariti i riskirati da taj simbol mira i pomirbe u Europi koji je tako drag svima nama da postane simbol uh, uh, otpada nečega što više nije vrijedno. Hvala lijepa. Zastupnica Revon Dragi predsjedniče vlade, Hvala vam na govoru koji ste održali, hvala vam na tom govoru koji pruža nadu u Europsku uniju, stavljajući na prvo mjesto socijalna pitanja, ekološka pitanja, pitanja solidarnosti, vrijednosti i proračunska europska pitanja. Bili ste krajnje ambiciozni glede toga da 1% nije dovoljno, 1% BDP-a država članica ako želimo imati jake europske prijedloge. Također ste daleko otišli usuđujući se govoriti o federalnoj Europi i to je melem za naše uši. Hvala vam na tome. Želim se osvrnuti ponovno na situaciju u Andaluziji. Svi mi ovdje jako smo zabrinuti po tom pitanju i doista nam je potrebno da se prestane sa svakakvim vidom dvosmislenosti, sa svim savezima, sa ekstremno desnim, ekstremno ljevim e, strankama, znajte da možete računati uvijek na nas kako bismo inzistirali na toj dosljednosti i savezu sa progresivnim ekološkim strankama. Hvala. Zastupnik Hvala lijepa predsjedniče. Imam jedno e, poslovničko pitanje. Želim reći da ne bismo ovdje trebali imati postere pretpostavljenih e, kriminalaca u ovom domu. Mislim da to pokazuje nedostatak e, poštovanja u ovom domu protiv u odnosu na premijera Španjolske. Gospodine Sanchez, premijeru Sanchez, vi ste ovdje i e, tražite od nas da zajedno s vama štitimo Europu protiv ekstremista koji joj prijete. E, mogu vas pitati Možete li ponovo potvrditi da ste svjesni prijetnje koju ekstremizam e, predstavlja za Europu. Možete li jasno reći da ste vi premijer Španjolske upravo zato što e, ti ekstremisti koji rade državne udare da su se svi oni zapravo okupili da potrže e, vašu vladu E, i sad su u vladi. E, podržali su vas kad se glasalo o nepovjerenju. Dakle, to je sramotno i zaista je pogrešno vladati uz pomoć onih koji predstavljaju sve ono što Evropska unija osuđuje. Zastupnik e, Javi Lopez. predsjedniče Sanchez, vi ste ovdje glas koji vjeruju u Europu, socijalnu Europu koja se brine za prekarnost na radu, siromaštvo djece i koji žele unaprijediti uvjete, radnik, uvjete života radnika, ekološke Europe koja će biti predvodnik u svijetu u klimatskim promjenama Europe koja o tolerantnosti e, čini razlog svog postojanja, e, poštuje međunarodna pravila i solidarnost. Feminističke Europe koja od jednakosti između muškaraca i žena čini pokretač svog rada. To je politika koju, za koju se zalaže španjolska vlada, to je glas koji smo dobro primili ovdje, koji nam je potreban ovdje. To je Europa koja uviđa da njena budućnost prolazi samo putem izgradnje zajedničkog državljanstva, građanstva i koja od koegzistencije i dijaloga čini razlog svog postojanja i koja donosi novu vladu i novu etapu, novi korak dijaloga u Kataloniji. To je etapa poštovanja, suživota koja traži političko rješenje. To je sve što je donijela nova vlada Španjolske i to je jedina, jedino rješenje za budućnost katalonaca. Zastupnik Mato. Hvala predsjedniče. Gospodine Sanchez, očekivao sam e, od govora koji je trajao 35 minuta da ćete posvetiti barem desetak sekundi e, najudaljenijim regijama kao što su Kanariju. Razočaran sam što govorite o budućnosti Europe na taj način, dakle, budućnost Europe tiče se i tih najudaljenijih specifičnih regija kojima je potrebna naša podrška. Znam da su za vas Kanari turistička destinacija gdje vjerojatno provodite, odete na kraj godine, no za Europski parlament e, najudaljenija područja nisu samo to, već primjer integracije koje e, i solidarnosti. Predsjednik Tajani je rekao više navrata da su najudaljenija e, ultraperiferna područja ultra važna i nadam se da ćete nakon vašeg dolaska u Europski parlament uvidjeti značaj tih regija. Poštujte Kanare, poštujte konvencije, dogovoren sporazum i trebate znati da odavde iz srca Europe možete uživati našu podršku glede te politike. Hvala, zastupnik Hernandez. Hvala predsjedniče. Najprije dopuste da poželim dobrodošlicu predsjedniku vlade moje zemlje i njegovom ministru vanjskih poslova, dakle gospodin Sanchez Borel. Dobrodošlicu gospodin Borel je bivši predsjednik ovog parlamenta. Želim samo naglasiti u njegovom govoru e, riječ pojam federalizam, dakle nužnost da se traži izgradnja federalne Europe. To je ideja koja koristi i izgradnji španjolske države. Treba priznati i uvidjeti potrebu za harmoničnim suživotom jednakosti. Ta harmonija potrebna je Uniji kako bismo zaštitili Europljane. Ta harmonija, taj sklad potrebni su kako bismo zaštitili i Europsku uniju kojoj je potrebno da reformira monetarnu uniju. Treba nam taj fiskalni stup kako bismo se borili protiv nezaposlenosti kao što to radi Španjolska i socijalisti su se u ovom domu borili za to. Trebamo izgraditi većinu u sljedećem sazivu sa vijećem i komisijom kako bismo imali e, mogućnost da zaštitimo naše sugrađane u slučaju ostatka bez posla. Hvala. Zadnji govornik, gospodin Milamon. Od dolaska Španjolske u Europsku uniju, pitanje odnosa s Južnom Amerikom bilo od centralnog značaja za e, španjolske čelnike. Ja bih htio shvatiti kako to da ste preskočili Venecuelu, ali i jako važne pregovore e, sa Mercosurom. Dakle, to uopće niste spomenuli u svom govoru. Ono što govorite me zabrinjava, ali me zabrinjava i ono što ne govorite. Želim naglasiti značaj Brexita, osobito kada se radi o pitanjima ribarstva. Dakle, u kontekstu pregovora o Brexitu, treba će vidjeti koji će biti ishod e, tog pitanja. Molim vas da e, pomno pazite što će biti sa Gibraltarom i dosijeom ribarstva, reciprocitetu u pristupu vodama. Mislim da je tu puno e, važnost, puno značaja za Španjolsku. Vidim da ste i zadovoljni s računima i proračunom Unije, no ipak insistiram na tome da novi višegodišnji financijski okvir kao i zakonodavni dokumenti komisije ne daju adekvatno mjesto nekim španjolskim regijama koje bi mogle eh, pretrpjeti velike rezove, tako da vas molim da se pazi i na to. Poštovani gospodine predsjedniče, iznimno mi je drago što ste nam danas odali čast eh, time što ste ovdje. E, drago nam je što uzimate u obzir potrebe građana i želite ostvariti napredak u Španjolskoj. E, mnogi u Njemačkoj pozitivno gledaju na novu vladu u Španjolskoj. Umjesto da radite na sukobu, zalažete se za suradnju, odmjerenost e, prava žena i umjesto da radite na politici štetnje, zalažete se za uravnotežen proračun i rast gospodarstva. E, bilo bi dobro da nas izvijestite o tome kako će izgledati novi zakoni o tržištu rada e, koji su, e, koji bi trebali stupiti na mjesto zakona kojima su poništena prava radnika, a koje je donijela bivša vlada. Hvala. A ima riječ predsjednik španske vlade, gospodin Sančevski, kako bi odgovorio na posljednje pitanje. Najprije hvala predsjedniče, hvala svim onim e, zastupnicima koji su se očitovali. Najprije želim im zahvaliti na načinu a obraćanja. No, bilo je jako puno zastupnika koji su se očitovali, što i vidimo koliko je raznolika e, politička rasprava bila. Neću moći na sva pitanja odgovoriti, ali ću napraviti sintezu i na taj način ću moći najbolje grupirati pitanja. Najprije bilo je riječi o multilateralizmu. Ja bih se želio osvrnuti i na federalizam i ono što su rekli zastupnici socijalisti. Dakle, što se multilaterale tiče, to sam već rekao i ponavljam, španjolska vlada vjeruje u svoju agendu, dakle to je politička agenda transformacije nacionalne politike i smatramo da narednih deset godina Europska unija će trebati biti glasnogovornica te agende 33 na multilateralnoj razini. Ta agenda jasno se zalaže za jednakost e, spolova na svim razinama i to je sukladno sa preuzetim obvezama iz europske agende, dakle jednakost e, rodna jednakost. Ono što radimo u Španjolskoj e, upisuje se u čitav niz mjera gdje se bori protiv nasilja i ide se u smjeru nacionalnog pakta protiv nasilja i svih odredaba koje za cilj imaju da smanji razlika iz, u plaćama između muškaraca i žena. Želio bih također osvrnuti se na neke govornike koji spominjali razinu neprihvatljivu razinu nezaposlenosti u Španjolskoj u usporedbi s nekim drugim zemljama Europske unije, ali i u usporedbi prema prosjeku eurozone i Europske unije. No želim također reći da smo u Španjolskoj imamo 19 milijuna ljudi koji i po prvi put 48% ljudi koji su u e, socijalnom osiguranju su e, žene. Dakle, imamo 8 miliona žena koje su uključene u tržište rada, 8 milijuna više. Želim dodati činjenicu da španjolska vlada za 22% želi povećati minimalni prihod. To je od 77. najveći porast e, plaće, dakle najveći napredak u demokratskoj povijesti naše zemlje. Dakle, to je to, e, to će koristiti 70% žene, žene koje nažalost dan danas imaju e, inferiornu, inferiornije plaće. Dakle, jednakost, e, rodna jednakost, borba protiv nejednakosti, to je borba protiv siromaštva, to, je, to su naši glavni ciljevi. I također smo govorili na vladi o potrebama da se pojača jamstva za mlade, za djecu i imamo iste zahtjeve na španjolskoj razini. Opći proračun e, španjolske predstavljen je u ponedjeljak i inzistiramo na borbi protiv siromaštva djece. Želimo jačati sve ono što se tiče tih jamstava za mlade i za djecu kao što je to e, osmišljeno u španjolskom kontekstu. Što se tiče klimatskih promjena, neki govornici spomenuli su preuzete obveze od španjolske vlade, kao što su borba protiv klimatskih promjena. U najkraćem roku parlament će usvojiti, nadam se, zakon koji, je predstavila vlada, to je nacionalna strategija za ekološku tranziciju. Ako mi dopustite, ja bih se osvrnuo na ključne elemente, barem za nas. E, mi na tome da tranzicija bude jedna pravedna i jednaka. Govorilo se o rudarskim područjima u Španjolskoj gdje ima veliko prisustvo dakle koji isto tako trebaju imati jednake mogućnosti i treba uzeti u obzir potrebe tih regija u kontekstu tranzicije. Također je bilo riječi i o čitavom nizu prava i sloboda koje nažalost tijekom sedam godina eh, koje su proveli konzervativci na vlasti E, su uspostavljene i bilo je riječi o zakonu e, šutkivanja i zakonima koji se tiču e, Nadam se da ćemo moći doći do zaključka što prije moguće već u veljači što se pak tiče E, zakonu rada, želim reći da španjolska vlada potiče e, socijalni dijalog. U samo sedam mjeseci usvojili smo plan zapošljavanja mladih, što će nam omogućiti da u tri godine smanjimo za deset bodova nezaposlenost e, mladih i koristimo u tom smislu 2 milijarde eura. Također se borimo i protiv izrabljivanja na radu, prekarnosti na radu i stvaramo 50 tisuća radnih mjesta nastojimo riješiti 50 tisuća, problem 50.000 radnih mjesta koji nisu sukladni zakonom i gdje se radi o e, radu na neodređeno. Tu su i neovisni, nezavisni, odnosno slobodnjaci, strani radnici, 3 milijuna osoba, njih se tiče to. E, dogovor, sklopili smo sporazum sa sindikatom poslodavaca i radimo svim socijalnim jamstvima koje se tiču E, zaštite na radu i tako dalje i tako dalje. Sve to napravljeno naravno zahvaljujući socijalnom dijalogu i tim pregovorima sa e, poslodavcima. Dakle, multilateralizam e, je jako važan za španjolsku vladu i na nacionalnom, regionalnom, ali međunarodnom, međunarodnoj razini. Još dvije stvari koje su mi pao na pamet. Dakle, što se tiče vanjske politike i onoga što je rečeno o Venecueli. Španjolska vlada Uostalom, kada sam bio šef oporbe, prije što sam e, postao šef, e, odnosno predsjednik vlade, e, treba znati da ne priznajemo legitimitet izbora u Venezueli. Nismo također ni priznali vladu Maduro. Uostalom, dovoljno vidjeti da smo bili odsutni u trenutku njegovog stupanja na vlast. E, u više navrata pozvali smo e, Madurov režim da oslobodi političke zatvornike. Da, tamo ih ima političkih zatvornika. I zahvaljujući pozitivnom djelovanju ministra vanjskih e, i ministarstva vanjskih poslova uspjeli smo zamčiti i omogućiti oslobađanje nekih političkih zatvornika među kojima od kojih sam jednog i susreo i mogu vam reći da je politika španjolske vlade glede ovog venecuelanskog dosija takva da želi da uspostavljamo skupinu za olakšavanje dijaloga e, sa i u među europskim državama i e, skupini iz Lime. Želim reći da Francuska nije sudjelovala u odlukama donesenim od skupine iz Lime i moram, mogu vam zajamčiti da vlada Španjolske ne ide u tom smislu. Mi nastojimo uspostaviti jednu skupinu koja će olakšati e, evoluciju i situaciju kako bismo omogućili dijalog i rješavanje tih E, te krize. Dosta sam iznenađen da ne govorite o toj migracijskoj krizi koja se tiče i Venezuele, jer to je nešto što se tiče i nas u Španjolskoj. Brojni venecuelanci e, traže azil u našoj zemlji. Dakle, ta migracijska kriza tiče se cjelokupnog kontinenta Južne Amerike, Kolumbiju, Peru, Brazil, Čile. Dakle, čitav niz zemalja s kojima sam e, stupio u dijalog e, tijekom zadnjih sedam mjeseci. Moram reći da na sastanku vijeća vanjskih poslova, e, ministar vanjskih poslova i vlada Španjolske tražili da se oslobode nova proračunska sredstva kako bismo omogućili tim zemljama da na razuman način upravljaju tim migratskim tokovima koji ih se danas e, tiču i ovdje konkretno mislim na Kolumbiju koja uživa našu punu podršku. Što se tiče Kanara, mogu vam reći da je španjolska vlada, naša vlada u nekoliko mjeseci iznjela na stol obnavljanje statusa Kanara i sve konvencije koje su bile obustavljene sada su na stolu i potpisuju se. Nama je jako stalo do perifernih regija, e, znamo koji su potencijali Kanara i potpisali smo jednu konvenciju koja se tiče infrastrukture infrastruktura e, vrijednosti od otprilike 2 milijarde, a kojom treba upravljati vlada Kanara. Zaključno želio bih iznijeti jedan globalni zaključak kako bih e, odgovorio na ono što su rekli predstavnici Partido Popular o Kataluniji. Ovdje se obraćam e, kolegama iz redova Europske pučke stranke, španjolcima, napose ovdje u Europskom parlamentu. Dakle, rad desnice uvjetuje ekstremna desnica, osobito kada je na vlasti. Dakle, tu je teritorijalni aspekt, koegzistencija, teritorijalna kohezija, koji su eh, argumenti za eh, oporbeno djelovanje prema španjolskoj vladi. Europska socijalistička stranka uvijek će poštovati e, ustav, bili mi na vlasti ili u oporbi. I htio bih da e, Partido Popular, e, dakle Španjolska puška stranka, usvoji isti modus operandi kada su u oporbi. Zatim, od mene se traži da vidim koje su mogućnosti za jamčenje stabilnosti, pa mogu vam reći da je primjer Švedske primjer koji treba pratiti, a ne ono što smo vidjeli sada na snazi u Andaluziji. Muchas gracias, eh, señor presidente. hvala predsjedniče vlade Španjolske. Hvala vam što ste odgovorili na pitanja zastupnika. Vjerujem da je ova rasprava bila jako zanimljiva. Puno je bilo riječi o Španjolskoj, ali bilo je puno riječi o Europi, o venecuelanskoj politici. Za nas je to jako važna tema. Mi se zalažemo za prava e, građana Venezuele. Ne može se dopustiti da se umire od gladi u toj zemlji gdje nema ni demokracije niti slobode. Najljepša hvala svima. Viotti, chiede la parola. Zastupnik Viotti, izvolite, imate riječ. Predsjedniče, predsjedavajući, evo samo i... Samo čas, dakle, više izvora, novinarskih izvora tvrdi da e, postoji velika represija protiv homoseksualaca, mučenje i troje mrtvih e, koje provodi režim e, protiv ljudi samo zato što su homoseksualci. Dakle, ne govorimo ovdje samo o financijskim odnosima sa Rusijom i hvala gospođi Mogorini što je to e, rekla, no naši odnosi ne mogu biti samo utemeljeni na gospodarstvu. Mi smo zaštitnici ljudskih građanskih prava i moramo to potvrditi. Moramo tražiti od Ruske federacije da otvori istragu onome što se događa u Čečeni jer to nije prihvatljivo. Ne može se dopustiti da ljudi samo zbog svoje homoseksualnosti bivaju ubijani i da to radi režim na vlasti. Hvala, hvala Vjuti. Dakle, na početku rada 14. siječnja donesene su odluke više e, odbora koji će pokrenuti pregovore po pravilu 69c od kluba ECR-a i nekih pojedinačnih zastupnika. Traži se glasanje odbora Juri koji treba početi s pregovorima temeljem izvješća o prekograničnoj konverziji, spajanjima i podjelama, preoblikovanju, spajanju i podjelama izvjestiteljica Evelyn Regner. Također sam zaprimio zahtjev eh, od zelenih i Aldea koji traže glasanje u parlamentu o odluci odbora PEŠ, odbora za ribarstvo, da se započne s pregovorima temeljem izvješća o, multi, o višegodišnjem planu za eh, korištenje demersalnih eh, stokova u sredozem, zapadnom sredozemnom moru. Izvjestiteljica je Klara Eugenija Aguilera Garcia. O ovome će se glasati sutra. Što se ostalih odluka tiče i među institucionalnih pregovora od strane odbora Ekon, Libe i Tran, nisam zaprimio nikakve zahtjeve za glasanje pred parlamentom. Stoga ovi odbori mogu započeti sa pregovorima. A bez daljnjeg e, čekanja prelazimo na glasanje, dragi kolege. Prvo se tiče zaključivanja e, Dakle, zaključenje poslovnih knjiga Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu. E, zatim imamo pitanje e, spojivosti koje je postavljeno Europskom sudu o sporazumu između Europske unije i Maroka u izmjeni protokola. Otvaram poimenično glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. E, prelazimo na izvješće Šake. Sporazum između Europske unije i Maroka o izmjeni protokola 1 i 4 uz e, euro-mediteranski sporazum e, za e, protiv suzdržano usvaja se. Drugi, druga točka za protiv suzdržan odbija se. Amandman treći za protiv suzdržan elektronska provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman drugi za. Protiv. Suzdržan. Odbija se. Možemo provjeriti. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman prvi za protiv, suzdržan, usvaja se. Rezolucija u cjelini. Otvaram poimenično glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sada glasujemo o e, izvješću Šake, sporazum između Europske unije i Maroka, izmjene protokola 1 i 4, poimenično glasovanje otvoreno je. E, sada zatvaram glasovanje. Usvaja se. Čestitam izvjestiteljici. Zastupnik Sikorski, poštovani predsjedniče, želio bih sve podsjetiti na to da su u gostima naši prijatelji iz parlamenta Maroka, pa bih vas molio da im izrazimo dobrodošlicu. Grazie della vostra. Izražavamo dobrodošlicu delegaciji iz Maroka. Hvala vam e, što ste došli e, u Europske parlamente. Prelazimo sada na izvješće Winkler. E, sporazum između Europske unije i Kine. Poimenično glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se. I ovdje čestitam izvjestitelju. Prelazimo na izvješće Marena. Ukoliko želite nešto reći, to možete. Hvala predsjedniče. Europski fond za tranziciju uviđa potrebu da se ima sredstvo za solidarnost za žrtve tranzicije i jako mi je drago da zbog toga. No ipak eh, prizivam, eh, želim privući još pozornost na amandman 96. kojim bi se pružilo također mogućnost ekonomskom sektoru da podrži gospodarsku konverziju nakon eh, velikih kriza. Dakle, važno je dati prioritet radnicima, isto tako treba dati prioritet i poduzećima kako bismo pružili konkretne odgovore za stvaranje radnih mjesta. Eto to činim sa amandmanom 96. i nadam se da će me ovo vijeće dati svoju podršku. Zahvaljujem zastupnici Arena. Prelazimo na glasovanje. E, glasujemo o amandmanima jedan do 21, 23 do 27. Tko je za, protiv, suzdržano, usvojeno. Amandman 22 za, protiv, suzdržan, usvojen. Drugi dio za, protiv, suzdržan, odbija se. Amandman 53. za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 62. za, protiv, suzdržan. Provjerit ćemo amandman 62. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 73. Prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Drugi dio za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 85. za, protiv, suzdržan. Provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Bilo je vrlo tjesno. Usvaja se. Amandman 96. poimenično, odnosno ispričavam se 98. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 96. Poimenično glasovanje je otvoreno. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 97. za. Protiv. Suzdržan. Usvaja se. 28. Prvi dio za. Protiv. Suzdržan. Odbija se. Drugi dio za. Protiv. Suzdržan. Odbija se. Izvrni tekst u dva dijela. Prvi dio za protiv suzdržan usvaja se. Drugi dio za protiv suzdržan odbija se. Glasovanje o prijedlogu komisije. Poimenično glasovanje je otvoreno. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Čestitam eh, izvjestitelju. Želite li nešto reći? Ne, u redu, hvala. Zaključeno je stoga prvo čitanje parlamenta. Sada prelazimo na izvješće Lope Fontanje, Europski socijalni fond plus amandman Jedan i ostali za protiv suzdržan usvaja se. 40 poimenično glasovanje je otvoreno. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 97. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 171. Otvaram poimenično glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 89. E, za, protiv, suzdržan, usvaja se. 168. za, protiv, suzdržan, odbija se. 89. za, protiv, suzdržan, usvaja se. 89. CP3 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 89. za, protiv, suzdržan, usvaja se. 172. za, protiv, suzdržan, odbija se. 89. za, protiv, suzdržan, usvaja se. 89. CP6 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 173 za, protiv, suzdržan, odbija se. 174 za, odnosno ispričavam se, poimenično glasovanje. Otvaram, zatvaram. Odbija se. 90. za, protiv, suzdržan, usvaja se. 90. CP2, prvi dio za, protiv, suzdržan, usvaja se. Drugi dio, poimenično glasovanje je otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se. Amandman 162. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 175. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 92. Za, protiv, suzdržan, usvaja se. 176D. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 92. za, protiv, suzdržan, usvaja se. 177. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. 92. E, prvi dio za, protiv, suzdržan, usvaja se. Drugi dio. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 178. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. 179. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. 163. Za, protiv, suzdržan. Odbija se. Amandman treći za, protiv, suzdržan, usvaja se. 169. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. 164 za, protiv, suzdržan, odbija se. 34 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 165. za, protiv, suzdržan, odbija se. 170. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 166. za, protiv, suzdržan, odbija se. 167. za, protiv, suzdržan, odbija se. 48. za, protiv, suzdržan, usvaja se. 161. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. E, glasujemo o prijedlogu komisije. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. E, Žele li zastupnica Fontanje nešto reći? Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. E, temeljem članka 59. stavka 4. E, molim da se dosije vrati na odbor kako bismo pokrenuli međuinstitucijske pregovore. Zahvaljujem. Sada glasujemo o prijedlogu izvjestiteljice. Tko je za, protiv, suzdržan? Usvaja se. Dakle, e, dosije se vraća na nadležni odbor kako bi započeo međuinstitucijske pregovore. Čestitamo izvjestiteljici. Prelazimo sada na izvješće Arimon. Posebne odredbe za cilj Europska teritorijalna suradnja. Amandmani prvi do 199. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 201. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 200 e, se ne razmatra i sada glasujemo o prijedlogu komisije. Tko se javlja za riječ? Izvolite. Odnosno, ispričavam se. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Želite li nešto reći? Da, hvala lijepa gospodine predsjedniče. Kao prvo zahvaljujem svim kolegicama i kolegama koji su sudjelovali u izradi ovog teksta koji je jednoglasno usvojen nakon jučerašnjeg glasovanja o Brexitu. Doista je utješno da postoji većina e, koja se u ovom domu zalaže za prekograničnu suradnju, za to stoji Interreg e, i sada molim da se izvješće e, proslijedi nadležnom odboru u skladu s odgovarajućim člankom, člankom 59. stavkom 4. kako bi odbor pokrenuo međuinstitucijske pregovore. Hvala. Zahvaljujem zastupniku Arimon. Sada glasujemo o prijedlogu izvjestitelja za protiv suzdržan usvaja se. Dakle, dosije se vraća na nadležni odbor kako bi se pokrenuli međuinstitucijski pregovori. Sada prelazimo na Vol, izvješće raspodjela carinskih kvota uvrštenih u raspored Svjetske trgovinske organizacije. Otvaram glasovanje o privremenom sporazumu e, amandman 17. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 18. Tko je za? Protiv? suzdržane, Usvaja se. 19. Amandman za? Protiv? suzdržane, Usvaja se. usvajanjem amandmana 17. E, dolazimo do zaključenja prvog e, čitanja. E, prelazimo sada na izvješće Linstaes, postupak Unije za odobravanje pesticida. Ovo je zadnje izvješće, ali najduže. Otvaram glasovanje o amandmanu 103. Zatvaram. Odbija se. Amandman 137. za, protiv, suzdržan, odbija se. 56. Poimenično glasovanje otvaram. Zatvaram. Odbija se. Amandman 104. Poimenično glasovanje otvaram. Zatvaram. Odbija se. Amandman 105. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se amandman 57. D, odnosno amandman 106. Amandman 106. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 57. D. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 58. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 59. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 60. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 138. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 112. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 61. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Izvrni tekst u tri dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržan, usvaja se. Treći dio za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 62. Poimenično glasovanje otvaram. Zatvaram. Odbija se. E, e, članak 12. izvornog teksta. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 63. D. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman prvi, dva dijela. Prvi dio, otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Drugi dio, otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 139 otpada, odnosno ne razmatra se. Amandman 64. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 120. Poimenično glasovanje otvaram. Zatvaram. Odbija se. 140. Tko je za? Protiv? Suzdržan? odbija se. 141. za, protiv, suzdržan, odbija se. 65. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 66. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. 121 za, dizanjem ruku, protiv, suzdržani, 122, otvaram, zatvaram. Odbija se, 123, otvaram glasanje, zatvaram. Odbija se, 124 za, protiv, suzdržani, 122 odbija se 125 za, protiv, suzdržani, odbija se 142 za, protiv, suzdržani, odbija se 143 za, protiv, suzdržani, odbija se 67. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se 144 za, E, otvaram glasanje, oprostite. Zatvaram. Odbija se 68 za. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. 145 za, protiv, suzdržani odbija se. 69 za, otvaram glasanje. Otvaram, zatvaram. Odbija se 70. Otvaram. Zatvaram glasanje. Odbija se 71. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se 72. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. 73. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. 75. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 76. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbije se. 77. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbije se. 78. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. Izvorni tekst u tri dijela. Prvi dio. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Drugi dio. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Treći dio. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 79. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. 80. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. 146 za, protiv, suzdržani, odbija se. 147 za, protiv, Suzdržani odbija se. 81. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. 126 za, protiv, suzdržani, odbija se. 82. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. 148 za, protiv, suzdržani, odbija se. 83 otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. 84 otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. 85 otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. 133. prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani. Provjeravamo elektronički, otvaram.